dajemo gospodinu Dombrovskisu. Priekšsēdētāji kungs, je Eros parlamenta deputate. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, dragi kolege. Najprije dopustite mi da vam zahvalim na mogućnosti da vam se obratim vama koji ste direktno izabrani od strane građana Europe. Ja sam također bio dva puta zastupnik u Europskom parlamentu i zato mi ne morate objašnjavati o važnosti uloge Europskog parlamenta u donošenju odluka u Europskoj uniji i koji će osigurati i svakodnevni dijalog sa građanima Europske unije. Ako budem potvrđen kao potpredsjednik za euro i dijalog, radit ću u vrlo bliskoj suradnji sa Europskim parlamentom. Radit ću na jačanju naših E, političkih inicijativa te na demokratskoj legitimnosti naših prijedloga. Područje kojem je povjereno je euro i socijalni dijalog. Smatram te dužnosti vrlo bitnima. Promicanje rasta u eurozoni, promicanje i otvaranje novih radnih mjesta, osiguranje stabilnosti eura, koordinacija ekonomskih i socijalnih politika kako bi svi građani imali koristi od toga, te e, sudjelovanje socijalnih partnera u donošenju odluka. Uvaženi zastupnici, rođen sam i odrastao sam iza željezne zavise. 50 godina Latvije je bilo zabranjeno da bude dio Europe. 50 godina zabrinjavana su nam temeljna demokratska prava i slobode. Prije 25 godina napokon je pala željezna zavijesa i time je otvoren put za mirovne i demokratske promjene koje su promijenile naš kontinent. Samo mogućnost da zemlje poput Latvije da se pridruže Europskoj uniji, to je sve pokrenulo demokratske, gospodarske i socijalne promjene. Upravo iz tog razloga čvrsto vjerujem u snagu europske ideje. Vjerujem u europske vrijednosti demokracije, socijalnog tržišnog gospodarstva te jednakih mogućnosti za sve. Samo se zajedno možemo suočiti s izazovima svijeta koji se ubrzano mijenja, s globalizacijom, sa starenjem stanovništva i klimatskim promjenama. Imao sam čast biti predsjednik vlade Latvije u tri uzastopne vlade od ožujka 2009. do siječnja ove godine. Preuzeo sam dužnosti kada je zemlja prolazila kroz najtežu gospodarsku krizu u Europskoj uniji. Naš je prioritet bio ponovna uspostava gospodarskog rasta i otvaranje radnih mjesta, i to što je prije moguće. Zahvaljujući strukturnim reformama i povratku zdravim javnim financijama, Latvija je izašla iz duboke gospodarske i socijalne krize te postala jedno od najbrže rastućih gospodarstava u Europi. Tome su rezultatu pridonijeli ostali važni faktori. Između ostalog, to, su bili, to je bilo korištenje gospodarskih poticaja i to prvenstveno kroz korištenje sredstava Europske unije. Uspostavili smo dodatnu mrežu socijalne sigurnosti kako bismo riješili socijalne posljedice krize. Latvija je uspješno ispunila i kriterije iz Maastrichta i ove godine se pridružila eurozoni. Svi ovi postupci ne bi bili uspješni bez bliskog dijaloga sa socijalnim partnerima i drugim dionicima o vrlo osjetljivim odlukama gospodarske i socijalne politike. U pripremi za usvajanje u eura za vrijeme krize u eurozoni mislim da smo dokazali svoje povjerenje u budućnost europskog projekta i u budućnost eura i to u vrijeme kada su mnogi drugi sumnjali u budućnost i jednog i drugog bio sam zastupnik u Europskom parlamentu, bio sam član parlamenta u Latviji, bio sam ministar financija u Latviji i glavni ekonomist Latvijske nacionalne banke. Vjerujem da ovo dugogodišnje iskustvo, da zbog tog iskustva dobro poznam način funkcioniranja Europske unije. Imam potrebno iskustvo i mogu pridonijeti provedbi socijalnih, gospodarskih i monetarnih politika. Mogu pridonijeti rješavanju izazova s kojima se suočava ekonomska monetarna unija te očuvanju stabilnosti eura raditi na usklađivanju ekonomskih i fiskalnih politika sa socijalnim politikama i politikama tržišta rada. Ako me Europski parlament potvrdi, radit ću marljivo kako bih postigao usklađenost ciljeva stabilnosti jedinstvene valute i makroekonomskog upravljanja sa socijalnom pravednošću i uključenošću. Uvaženi zastupnici, Europa je uspjela izići iz najgore krize u svojoj povijesti i uspjela očuvati jedinstvenu valutu no europski oporavak je još uvijek i osjetljiv i neravnomjerno raspoređen. Trenutačne prognoze govore o prosječnoj stopi rasta oko 1,5% sljedećih 10 godina. To je cijeli postotni bod manje nego u desetljeću prije krize. Posljedice krize se i dalje osjećaju u našem društvu. Nezaposlenost u eurozoni je i dalje iznad 11%. Nezaposlenost mladih prelazi 20%, a gotovo 16% Evropljana između 15 i 29 godina nisu ni zaposleni, niti se školuju, niti su u programu izobrazbe. Europa si ne može dozvoliti da izgubi cijeli jedan naraštaj. No, svi znamo da ova kriza nam se nije dogodila slučajno. Krenula je iz dugotrajnih slabosti naših gospodarskih struktura. I zbog toga povratak rastu ovisi o našoj sposobnosti da riješimo te slabosti. Suočavamo se s rizikom da nam stanovništvo stari, dug nam je visok, inflacija je niska i zbog svega toga Europa bi mogla ući u razdoblje sporog rasta ili čak stagnacije. Moramo ozbiljno pristupiti tom riziku i vratiti Europu na put održivog rasta. Stoga nam je potrebna koordinirana akcija i to na, na strani potražnje i ponude na nacionalnoj i na europskoj razini ulaganja, rast i stvaranje radnih mjesta, to je trostruki prioritet buduće komisije i mora se brzo pretvoriti u konkretne akcije. Polaznišna točka će biti paket ulaganja do 300 milijardi eura, dodatnih javnih i privatnih ulaganja u sljedeće tri godine, a potpredsjednik za radna mjesta, rast, ulaganje, konkurentnost će sve to koordinirati. Potrebna su nam visoko kvalitetna ulaganja u cilju postizanja gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta u Europi. To se sve odnosi i na postojeća sredstva iz Europske unije. Sredstva iz europskih strukturnih fondova se moraju mudro ulagati, a inicijative poput jamstva za mlade, koje će biti poduprte sredstvima Europske unije, moraju biti provedene brzo i učinkovito. Kriza je jasno pokazala važne slabosti u prvotnom dizajnu europskog institucionalnog okvira – u proteklih nekoliko godina poduzeti su veliki koraci kako bi se te slabosti riješile. Porezno i gospodarsko upravljanje je ojačano. Uspostavljen je okvir za upravljanje krizom. Osnovana su tijela za financijski nadzor te ojačana je eksante koordinacija nacionalnih politika i to sve u okviru e, europskog semestra. Uspostavljeni su snažni zaštitni sustavi i ojačani u proteklih nekoliko godina. Radi se na bankarskoj uniji. Ona je važan preduvjet za zdrav oporavak eurozone. Slabosti bilance banaka ih sprečavaju da ponovno pokrenu pozemljivanje realnom gospodarstvu. Stroga analiza kvalitete imovine i testovi otpornosti bit će ključni za oslobađanje kreditiranja realnom gospodarstvu. Današnja ekonomska i monetarna unija je mnogo snažnija i e, spremnija na financijske i ekonomske šokove, no potrebni su daljni napori kako bi bila konkurentnija i kako bi bila socijalno uključivija. Sada imamo sveobuhvatni ciklus koordinacije politika, to je europski semestar, čiji je cilj uskladiti politike diljem Europske unije. Moramo to iskoristiti što više moguće kako bismo proveli strukturne reforme, no istovremeno pazili na socijalnu i e, dimenziju i dimenziju zapošljavanja. Na primjer, moramo u potpunosti iskoristiti tablicu o pokazateljima za zaposlenost i socijalne pokazatelje. Isto tako moramo primijeniti fleksibilnost koji trenutačno poma u paktu stabilnosti i rastu, no to moramo učiniti na transparentan i ravnomjeran način te osigurati jednako postupanje prema svim zemljama članicama. Gospodarski dijalog se mora u potpunosti iskoristiti kako bi se raspravljalo o temama ekonomskog upravljanja. Poduzeti su veliki koraci kako bi se ojačali temelji eurozone i to ne samo kroz ojačani pakt o stabilnosti i rastu, kroz paket od šest mjera i dvije mjere. Ako me potvrdi ovaj dom, usko ću surađivati sa kandidatom za povjerenikom povjerenika gospodin Moskovićijem i gospođom Tisen kako bismo ponovno analizirali i uskladili te instrumente. Da bismo u tome uspjeli, moramo ojačati stabilnost i vjerodostojnost našeg okvira, te uzeti u obzir posljedice na zapošljavanje i socijalne implikacije naših politika. Istovremeno, radit ćemo na unapređenju provedbi specifičnih preporuka za svaku zemlju članicu. Naše politike bi trebale pomoći evropljanima da iskoriste koristi gospodarskog rasta, da povećaju produktivnost te da održe visoke razine gospodarskog i socijalnog blagostanja. Naše politike bi također trebale smanjiti nejednakost u prihodima i smanjiti siromaštvo. I na kraju dana, ono što je bitno je da naše politike daju opipljive rezultate koji će poboljšati živote naših građana. Uvaženi zastupnici, cjelokupna vizija i mogućnosti za budući razvoj ekonomske i monetarne unije dugoročno, srednjeročno i kratkoročno, su jasno izloženi u nacrtu Komisije o istinskoj ekonomskoj i monetarnoj uniji. Kao što je rekao novoizabrani predsjednik, te izvješće četiri predsjednika, te komunikacija Komisije o socijalnoj dimenziji, svi će ti dokumenti biti temelj za naš daljnji rad. Europska unija bi uvijek trebala ciljeti na zajednički razvoj, te uključiti koliko god je moguće sve zemlje članica. Eurozona mora biti otvorena za nove članice, naravno pod uvjetom da se ispune mastrištki kriteriji i to na održiv način. U tom smislu, jako sam zadovoljan da će Litva postati 19. članica eurozone za tri mjeseca. Kako se Europska unija bude razvijala, mora se razvijati na temelju metode zajednice. Moramo vrlo oprezno evaluirati različite opcije, te uzeti u obzir mogućnosti koje imamo u postojećim ugovorima te mogućnosti za eventualnu izmjenu tih ugovora. Uvaženi zastupnici, ako me potvrdite kao potpredsjednika, raditi ću na uspostavi ravnoteže e, za buduće odobravanje uvjetnih programa potpore za stabilnost zemljama u poteškoćama, ako to bude potrebno. Potpuno sam predan planovima gospodina e, Junkera da u budućnosti svaki program potpore i reformi neće ići samo kroz procjenu porezne održivosti, već i kroz procjenu socijalnog učinka. No, iskreno se nadam da ni jedna od zemalja članica neće morati priseg... okrenuti se takvim instrumentima. Trojka je uspostavljena pod eh, pritiskom u cilju sprečavanja financijske gospodarske katastrofe, no ona bi trebala biti postepeno zamijenjena sa demokratskijom eh, i odgovornijom strukturom. Uvaženi zastupnici, ako me odobri ovaj dom, moj moj položaj će biti potpredsjednik za euro i socijalni dijalog. I jedno i drugo je iznimno bitno. Obje strane europske medalje se moraju razvijati na isti način, i dakle i financijski i socijalno. Kroz povijest europske integracije socijalni dijalog je bio ključan za razvoj europskog socijalnog i gospodarskog modela. Potrebna nam je stvarna razmjena mišljenja sa socijalnim partnerima i moramo se koncentrirati na srž. Socijalni dijalog je ključan za provedbu reformi. Ključan je da bi te reforme bile održive i učinkovite. On je doista ključan element socijalne dimenzije Europske monetarne unije. Usko ću surađivati sa povjerenicom za zapošljavanje socijalna pitanja vještine i mobilnost rada u cilju jačanja socijalnog dijaloga na razini Europske unije te e, snažnog sudjelovanja socijalnih partnera sa nacionalnih razina. Uloga potpredsjednika za euro i socijalni dijalog je zapravo izraz želje novoizabranog predsjednika da ekonomska i socijalna pitanja budu jednako važna te da se naglasi uloga socijalnog dijaloga. To se ne može učiniti bez aktivnog sudjelovanja Europskog parlamenta. Nadam se vašoj podršci u provođenju ovog ambicioznog programa ekonomskih i socijalnih politika i hvala vam na pozornosti.